Buenas tardes. Dobar dan svima. Najprije želim zahvaliti svima što su danas došli i što će sudjelovati na ovom saslušanju kojeg je organizirao odbor za prava žena, odbor za ljudska prava i pod odbor za obranu i sigurnost. Tema je situacija e, žena u oružanim sukobima. Mislim da je ovo vrlo e, zanimljiv trenutak za održavanje ove inicijative. i imat ćemo priliku poslušati naše goste. I ja, sam, ja se nadam da ćemo ono što ćemo danas čuti, da će nam to poslužiti e, u našem radu u parlamentu i u različitim odporima. Prošlo je 15 godina od usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti. Zato smo i odlučili organizirati ovo saslušanje. Rezolucija je usvojena jednoglasno 31. Eh, listopada 2000. godine i riječ je o vrlo važnoj fazi prilikom priznavanja uloge žena u ratovima te eh, učinaka koje ratovi imaju na žene. Ovo je prvi puta da se u rezoluciji UN-a specifično spominje žena i sve što se njih tiče i ova rezolucija pokriva vrlo važne aspekte. Traže se mjere za zaštitu žena i djevojčica od rodno uvjetovanog nasilja, mm, zaštitu od silovanja i drugih vrsta zlostavljanja. I možemo reći da 15 godina nakon usvajanja te konvencije još uvijek je vrlo važno razgovarati o ovoj temi. Vidimo kako u, na brojnim, u brojnim dijelovima svijeta se još uvijek vode oružani sukobi i u tim sukobima se događaju strašne strašne e, stvari i neprihvatljiva su postupanja prema ženama i djevojčicama. Zatim, e, važna je tema obnove nakon završetka sukoba. Žene moraju biti dio e, rješavanja sukoba i obnove. Moraju imati mogućnost uključiti se u razvoj te u sve politike usmjerene razvoju i obnovi. Sve to u cilju ne bi li se vratilo dostojanstvo svim građanima, a posebice ženama. Nakon ove 16. obljetnice ove rezolucije, um, Vijeće sigurnosti radi na izmjeni te rezolucije i mislim da je danas e, vrlo dobra prilika da razmijenimo iskustva, da vidimo koji su izazovi pred nama i što mi kao Europski parlament možemo učiniti kako bi se provela revizija te rezolucije. Mislim da možemo imati važnu ulogu. Neću dalje e, duljiti, dati ću riječ kolegici Valenciano, ona predsjeda odborom za ljudska prava. Hvala vam svima, hvala Irače. Hvala vam što ste nas pozvali na ovu raspravu. Ja sam sigurna da će e, rasprava biti interesantna, pogotovo zbog toga što su s nama osobe koje se cijeli svoj život bore za to da se prizna uloga žena u e, rješavanju sukoba. I mm, što ćemo napokon govoriti o svim iskustvama, bolnim iskustvama žena koje su prikupile za vrijeme e, sukoba. Mi smo u, istom u isto vrijeme najveće žrtve i najmanji e, protagonisti i to treba ispraviti. Prošlo je 15 godina od usvajanja ove rezolucije 1325 i usvojen je novi tekst. Mm, moje mišljenje je prilično pesimistično. Mislim da nismo napredovali i s obzirom da danas živimo u svijetu koji vrvi sukobima na sve strane i žene su žrtve više nego ikada, a ponovno i e, protagonisti u najmanjoj mjeri. Očito je da nismo učinili dovoljno da bi se žene e, zaštitile i nismo učinili dovoljno da bi žene sudjelovale nakon sukoba na, za vrijeme obrove. Svi sukobi e, u svijetu u kojima se iskorištavalo poznavanje žena vlastitog e, okruženja za ponovnu izgradnju e, područja koje je prošlo kroz oružani sukob ili rat. Svi su, to, svi su ti primjeri bili vrlo pozitivni primjeri. Žene su vjerojatno te koje najbolje znaju potrebe svog e, najbližeg okruženja. Ženama kojima je kroz povijest uvijek povjerena zadaća da se brinu za ostale, da njeguju bliske. Mi uglavnom dobro znamo koje su potrebe e, drugih i to uglavnom vrlo dobro znamo. I zbog toga znamo da uključivanje žena u rješavanje sukoba te u obnovu je nešto vrlo dobro. A s druge strane nije e, nije jednostavno. S druge strane, pred novim fenomenima radikalizma i e, ekstremizma u brojnim dijelovima svijeta, tu imamo i Daesh, ali to nažalost nije jedini, svi znamo da su žene meta ovakvih e, skupina pokreta, čak i vojska terora. Žene, djevojčice i dječaci su e, prioritet prioritetne mete i Daesha i Boko Harama. I pouzdano znamo da ove skupine e, se najviše okomljuju na te najranjivije skupine. S druge strane, žene su ključne za život, zato što s jedne strane, ako se kontroliraju žene, kontrolira se i mm, stanovništvo, demografija općenito, i zbog toga. I upravo su i zbog toga meta svih ovih ekstremističkih i terorističkih skupina. Stoga pritisak na žene je sve veći, rizik za žene je sve, je sve veći, mm, sve veći i broj žrtava. I vrijeme je da Ujedinjeni narodi u novi tekst koji će dati novi zamah e, konvenciji 1325. Ja sam svjesna da se čak i u okviru NATO-a pokušalo otvoriti ovaj prostor za žene, no to očito sve skupa nije dovoljno. Naša uloga ovdje jest potaknuti ovu raspravu, osvijestiti društvo s jedne strane, ali s druge strane moramo i regulirati, to je teško, a provedba je treći dio i vjerojatno i najteži. No, ovo je pluralistički parlament. Ovdje e, sjedimo svi mi zastupnici iz različitih zemalja Europske unije i sve želimo, svi želimo sudjelovati u raspravi i omogućiti to da žene prestanu biti žrtve i postanu protagonisti. Dakle, najprije moraju najprije prestati biti žrtve, a nakon toga postati protagonistice mira. Eto, to je bila naša namjera prilikom organizacije ovog saslušanja. Hvala vam svima što ste došli i hvala i gospođi Fotiga. Madame uh, Gospođe su predsjedateljice, dame i gospodo, iznimna je čast E, za mene prisustvovati na ovom saslušanju o situaciji žena u oružanim sukobima. Ja sam, e, ja predsjedam pod odborom za sigurnost i obranu i uglavnom se koncentriram na pitanje oružanih sukoba i patnju žena koja iz tih sukoba proizlazi. Rezolucija Vijeća sigurnosti 1325 je usvojena 2000. godine. Nakon nevjerojatnih zločina koji su se dogodili eh, u zemljama Zapadnog Balkana, svi se sjećamo slučaja Srebrenice i to nakon Ruande i nakon drugih sukoba. Od tada su osvojeni mnogi dokumenti koji se koncentriraju upravo na ove teme. Danas su zločini protiv žena i djevojčica jedan dio tih zločina je, e, je definiran u međunarodnom e, ratnom pravu, u međunarodnom kaznenom pravu i u nekim slučajevima i u sustavu um, zakona za ljudska prava. Većina ih je usvojena i od strane um, opće skupštine Vijeća sigurnosti UN-a. Ja sam, ja dolazim iz Poljske. Rođena sam, odgojena i još uvijek živim u Poljskoj. Rođena sam za vrijeme komunizma i vidjela sam brojne zločine toga sustava vlastitim očima. Ja sam katolkinja. Tako da vam ovdje govorim iz eh, vlastitog uvjerenja. Sveta stolica je mm, također priznala uh, odredbe rezolucije 1325. Opseg ove rezolucije je vrlo širok. Promiče ulogu žena, i promiče zapravo patnju žena i djevojčica u sukobima jer su one te koje proživljavaju najveće patnje. Isto tako, osim što to priznaje, e, pokazuje i sve veću i važnu, važniju ulogu žena u sprečavanju i izgradnji mira. Dakle, ne samo u obnovi, već postoji stvarno jako puno načina da se osigura mir u mogućim ili stvarnim mm, konfliktnim situacijama. Voljela bih više o tome govoriti, no možda ću kasnije kada prilikom zaključivanja. Pozvali smo e, izvanredne goste. koji će nam e, govoriti o ovoj temi i dopusti, dopustite mi da vam predstavim gospodina Stefana Kamiljerija. On će nam se obratiti. On dolazi iz Malte i ima izvanredno iskustvo. Služio je u različitim misijama, u vrlo teškim vremenima i u vrlo teškim područjima. Na Balkanu, na rogu Afrike, u sjedištu misije Atalanta. Te drugim područjima uglavnom u e, mirovnim operacijama. E, a danas je e, glavni tušnostnik vojnog osoblja Europske unije. Stoga se veselim njegovom, njegovom izlaganju. Hvala vam. Bueno, pues vamos a, a comenzar. Dobro, onda počinjemo sa prezentacijama naših e, gosti. Već smo im e, svima ponovili da smo vrlo zahvalni da su danas sa nama. Znate da imate 10 minuta za vaše e, govore. Nakon prva tri govora imat ćete, naši će zastupnici imati priliku postaviti vam pitanja i ako budemo imali vremena kasnije ćete im odgovoriti. Počet ćemo sa gospođom Sarom Lindwall. Ona je predstavnica organizacije Kivina Til Kivina iz Sirija. E, ona trenutno radi u Libanonu, ali inače je zadužena za Siriju. I ona nam može govoriti o svom iskustvu rada u ovoj organizaciji žena, te o onome što se događa u e, Siriji. Sudjelovala je i prošli tjedan na raspravama UN-a o rezoluciji 1325 i sigurna sam da će nam kroz svoja znanja i kroz svoje iskustvo znati prenijeti realnost u kojoj žive tisuće i tisuće žena. Sirije je danas e, simbol grozota i strahota te e, stravičnih posljedica koje trpe e, žene u Siriji. Gospođo Lindal, izvolite. Thank you. Um, yes. Hello everybody. Um... Hvala vam, ajde pozdrav svima. Želim se baviti jednim važnim pitanjem danas, a to je osnaživanje žena. Ja ću koristiti Siriju kao primjer, ali ovo nije ograničeno samo na Siriju. E, rezolucija UN-a 1325 je zbilja jedan ključni element e, ženskih prava zbog e, napora i koncentracije na seksualno nasilje počinjemo shvaćati razmjere seksualnog e, nasilja. Mislim da nismo shvaćali koliko je situacija ozbiljna i sada polako dolazimo do toga. Razumijemo sve više jednako i javnost. Zadnji, zadnje izvješća o logorima za silovatelje u Južnom Sudanu su grozna vijest. Tamo UN ima mandat zaštititi civile. Je li itko vidio film iz 80-ih zvan Conan Barbarin? Nedavno sam vidjela reklamu e, za taj film na švedskoj televiziji. To govorim o 1982. godini. Tamo vidite Arnolda Schwarzeneggera kako igra ulogu Konana Barbarina. Sjedi na tronu i govori sa svojim njemačkim e, a naglaskom engleski i kaže zapalit ćemo njihova sela i silovat ćemo njihove žene. Zašto sad spominjem Konana Barbarina? Pa, e, Sirija je moj peti konflikt, e, jedini u kojem, e, tijekom kojeg ne boravim u zemlji. Svaki put kada čitamo seksualnom nasilju koje se počinjava sistematski, upravo se prisjetim Arnolda Schwarzeneggera iz tog filma. Ovaj film priča priču koja je navodno seže daleko u prošlost, međutim kao da se danas događa. Ova metoda ratovanja nije se promijenila. Drugo, Ovaj citat vrlo jasno naglašava što je seksualno nasilje. Njim se, njim se uništava jezgra neprijateljskog društva, to je obitelj. To također znači i da se žene doživljavaju kao nešto što nema samostalno djelovanje. Oni se ne smatraju pojedincima, one su dio obiteljske obitelji, one su nečija žena, nečija majka, nečija kći. Postoji potreba da se osnaži borba protiv seksualnog nasilja, međutim to mora biti povezano s osnaživanjem žena. Sve veća pažnja usmjerena na rodno i spolno uvjetovano naselje mogla bi portretirati žene kao pasivne žrtve muške agresije. I to može utjecati na to kako se doživljavaju muškarci i žene, može utjecati na njihove uloge u rezoluciji konflikta. Kada pogledamo pomoć UN-a i uspostavu sistema klastera, tamo vidimo da se načelo rodne ravnopravnosti shvaća sve važnije da se izrađuju fokusirane strategije za osnaživanje želja, za, osnaživanje žena. Ovim pitanjima se bavimo u zasebnom klasteru i uglavnom se u naši napori usmjereni na pomaganje žrtvama. Dakle, prvo morate biti žrtva da biste da bismo vas mogli osnažiti. 2014. godine Međunarodna ženska liga za mir i slobodu ocijenila je mm, izvješća i rezolucije neovisne međunarodne komisije, komisije koja se bavila Sirijom i vidjela je da se na sirijske žene gleda isključivo kao na žrtve seksualnog nasilja. Teško je da se, da se tako portretirane žene da će igrati aktivniju ulogu u gradnji buduće Sirije. Kvina Til Kvina uz suradnju zaklade Friedrich Ebert podržila je studiju koja je obuhvatila izgradnju mira u Siriji pod nazivom Gradnja mira, naša budućnost sada i ona će se uskoro pokrenuti u New Yorku po pokroviteljstvom zaklade Badel su skupinu čini 49 ženskih skupina, 35 ženskih lidera i 10 fokusnih skupina. Tijekom studije bavili smo se time kako žene rade na izgradnji mira u Siriji, koje su prepreke s kojima se one susreću, kako međunarodna zajednica kao i sirijski dionici mogu promovirati žensku ulogu u izgradnji mira u Siriji. Ovo izvješće ocrtava što se treba učiniti kako bi se riješio ovaj sukob, i usmjerava vanjske dionike ka, posebne ka posebnim sektorima pomoći. Tu se između ostalog naglašava ekonomsko osnaživanje želja, žena, izmjena diskriminirajućih zakona, jačanje sirijskog civilnog društva, političko sudjelovanje žena i izgradnje mira, drugim riječima podržati osnaživanje sirijskih žena. Pogledajmo sada ove elemente i zbog čega su oni važni. Ekonomsko osnaživanje u Siriji, žene su u sredini civilnog života. Često kada se spominje Sirija, nača se i zaboravi da tamo još uvijek traje konflikt. Dobro, došla je promjena što nekim ženama su sada dostupni dijelovi društva koji prije nisu bili dostupni. Znamo da naročito žene koje su same ili žene koje su na čelu domaćinstva da one stradavaju u, ovim, u ovom sukobu. Postoje velik broj negativnih mehanizama, koji su povezani s ovom pojavom. Sekska ucjena, potom e, ženitba, dakle maloljetne, davanje u udaju maloljetnih e, kćeri i sinova koji se na taj način približavaju oružanim skupinama, na taj način se udaljavaju od obitelji. Znamo da to šteti obiteljima, međutim ljudi, su, ljudi posežu za, za time zbog financijskih razloga. Međutim, ekonomsko osnaživanje je često tema kojom se bavimo nakon ratnih sukoba, nije nešto čime se bavimo tijekom sukoba. Međutim, ova crno-bijela priča u kojima su žene pasivne žrtve prevladava. Međutim, ekonomsko osnaživanje je važno kako bi se upravo dokinuli ovi loši mehani, negativni mehanizmi koje smo vidjeli primjerice u Srednjoafričkoj republici. Bile su, bilo je jasno da su žene zajedno radile zbog ekonomskih razloga, a ipak je bila riječ o jednoj najbrutalnijih civilnih ratova koji smo ikad vidjeli. Na taj način su žene stvorile platformu za mir potom izmjena diskriminirajućih zakona. Zakoni u brojnim zemljama, uključujući u Siriju, izgrađeni su oko shvaćanja žene kao dijela obitelje, ne kao pojedinca. Često pravni okvir onemogućava ženama da preuzmu kontrolu. Nejednake plaće, obiteljski zakoni, e, zakoni koji diktiraju da, se, da, da će djeca biti e, bez bez državljanstva ukoliko se rodo izbjegličkim logorima, vlasnička prava, nasljedna prava, sve to težava njihov život. Žene kad kad nemaju nikako pravan pravni autoritet e, nad vlastitom djecom, to je posebno teško u svakodnevnom životu kada im je potrebna dozvola e, djedova ili ujaka da bi nešto napravile. Potom jačanje civilnog društva. U Siriji se nalazimo pred velikim izazovima. Imamo E, zajednicu koja mnogo ovisi o međunarodnoj pomoći. Tamošnja civilne nevladine organizacije nose se sa velikim izazovima iako se smanjuje prostor za djelovanje Sirijski aktivisti ne mogu putovati, ne mogu otvoriti bankovne račune, ne mogu dobiti vize da bi sudjelovali u događajima. Mi ih ne možemo, mi ih ne možemo uključiti u svoje aktivnosti, to međunarodna zajednica mora jako ozbiljno shvatiti, mi gušimo jedinu e, preostalu miroljubivu instituciju. Tijekom rujna dobila sam pismo jedne sirijske žene koje želim podijeliti sa svima vama, kako biste shvatili situaciju. Draga Sara, situacija je dosta napeta. Kolovoz je bio kompliciran. Tijekom dva tjedna granatirali su nas 20 puta na dan. Gotovo sve zgrade su sada uništene. Sve su aktivnosti premještene na alternativne lokacije. Međutim, bilo ih je teško organizirati zbog silnog granatiranja. Svi su dobro Međutim, morat ćemo prekinuti aktivnosti na neko vrijeme. Na početku ove godine populacija je iznosila 11.500, danas nas je ostalo jedva 500. Javit ćemo te kada budemo imali nove informacije u vezi s ovom, u vezi s ovom situacijom. Lijep pozdrav. Sirijske žene e, žele biti aktivne. One Vidimo da one danas putuju, da sudjeluju na brojnim sastancima, međutim e, nije jasno koga one predstavljaju i što one točno mogu učiniti u Siriji, kako će provesti bilo što i na koncu njihov utjecaj je vrlo mali kada je riječ o ozbiljnim odlukama. Kada sam posjetila Somaliju 2007. susrela sam se s muškarcima i ženama iz jednog odbora u jednom izbjegličkom logoru u Galkaju. Kada sam došla tamo, bila sam okružena stotinom muškaraca. Kada su svi sjeli, ja sam pitala gdje, je, gdje su žene, gdje je ženski odbor. I potom je kolega to preveo, jedan muškarac je viknuo kroz prozor. Ona želi vidjeti neke žene, dovedite jednu, jednu ili dvije. Međunarodna e, zajednica koja radi sa Sirijom ima sličnu tendenciju. U svibnju sam dobila, sam primila jedan telefonski poziv jedne jako važne osobe i oni su rekli imamo sredstva za jednu ili dvije sirijske žene da dođu u Ženevu. U mom radu sa ženama koje su raseljene ili su žrtve sukoba, žene se moraju ujediniti. Ovdje važnu ulogu ima kultura. Sirijska organizacija je napravila kratki film o tome kako sam pronašla svoj glas. Tu govori o revoluciji, zapravo prvi put je bilo moguće ženama da vele što misle. Moramo se zalagati da se čuju ženski glasovi, moramo im dati e, veću odgovornost i važnost. nepoštojanje vlastitog identiteta kao žena je važno pitanje kao što većina izvješća kaže, 75% žena i djece sudjeluje u sukobima. Tu frazu često čujemo u svih humanitarnim izvješćima. I ako dodamo dakle, žensku populaciju onoj populaciji maloljetnika, vidjet ćete da je to zapravo većina, bilo da se radi o sukobu ili o mirnodopskom vremenu. Međutim, ono što vidimo je da preostali 25% stanovništva, a to su muškarci, da su oni oni kojima se obraćamo za rješenje sukoba. Međutim, naučili smo također da mirovni sporazumi koji se rade sa manjinom, da su ti sporazumi jako slabi ili su osuđeni na propast. To smo naučili kada je riječ o nacijama ili vjerama. Međutim, kako to da mislimo da je drugačija situacija sa spolom? Eh. Hvala. A s nama je sada mm, časna sestra Angelika Majka. Ona je koordinatorica nevladine organizacije KRAD iz Demokratske republike Kongo i pozvao ju je pod odbor za ljudska prava. E, s vama imamo dvostruku čast i zadovoljstvo zato što znamo koliko ste imali poteškoća u pokušaju dolaska ovamo danas poslijepodne. Stoga vam e, čestitamo na svim naporima i zahvaljujemo vam na svim naporima koje ste poduzeli da bi se došli ovdje. Dobili ste nagradu visokog povjerenika UN za izbjeglice 2013. Nagradu e, Nansen za vaš rad u Demokratskoj republici e, u Kongu te e, žen, zbog vašeg rada e, sa ženama žrtvama nasilja. Pozorno ćemo slušati vaše riječi, vaše iskustvo i hvala vam još jednom što ste danas ovdje sa nama. Merci beaucoup. Hvala vam lijepa što ste mi predali riječ i hvala na pozivu Želim vas sve pozdraviti, sve one koji su ovdje prisutni, koji ne žele slušati. Zatražili su me da vam predstavim situaciju i napredak po pitanju žena žrtva u oružanim sukobima. Započela bih s tim da kažem da danas još uvijek govorimo o sudjelovanju žena u izgradnji mira i sigurnosti. A zapravo je to bilo bitno za žene njihovih djeca, za njihove naraštaje. Žena uči djecu miru i sigurnosti i zaštićuje ih sve do odasle domi. Danas je žena po svojoj samoj definiciji žrtva, to je žrtva koja živi u strahu, u nesigurnosti. Ona je izgubila svo svoje dobro, svog muža, svoju djecu, izgubila je i svoju, svoje obrazovanje, svoj studij, a kao što znate isto tako živi u gladi, jer to je isto tako posljedica oružanih sukoba. I tu ženu treba uključiti u postupak suodlučivanja za izgradnju mira. To je to što treba učiniti. Žena Moramo živjeti u veselju i miru. Imamo mnogo aktivnosti kako bismo pomogli tim ženama da izađu iz svojih traumi, kako bi se mogle uključiti u društvo i kako bi mogle započeti govoriti i drugima o miru. Imamo više aktivnosti koje smo sustavili, kao prvo imamo alfabetizacija Dakle, to je ono što dajemo ženama kako bi mogli izaći iz svog straha, kako bi mogli izaći iz e, retrogradnih običaja. Žena e, po našem običaju nema pravo preuzeti riječ. Žena mora znati pisati i računati. Na taj način će žena se usuditi govoriti među drugim ženama, a isto tako, još važnije, među muškarcima kako bi govorila o miru. Također imamo i još neke aktivnosti poput e, međunarodne, rada međunarodne i narodne zajednice. Sve to s ciljem da žena ostavi za sobom svoje traume. To je lijek koji pružamo tim ženama kako bi ona mogla povratiti svoje dostojanstvo i kako bi mogla nastaviti radom i učiti djecu miru i sigurnosti od samog njihovog rođenja. Kako te žene kada dobivaju tu obuku, kako onda krenu sudjelovati u procesu slučivanja po pitanju mira. Te žene, nakon što smo ih dugo uključili u aktivnosti alfabetizacije, uspiju sudjelovati E, kao prvo u svojoj zajednici na sastancima. Oni mogu e, isto tako sudjelovati na sastancima u velikim naseljima. Tu mogu otvoreno govoriti i putem pismenih tekstova mogu govoriti vladi o situaciji mira. Ja čestitam tim ženama na svojoj hrabrosti, na tome što se usude govoriti onome što ih doista, što ih se tiče, što ih dirne. A zatim što pomaže u tim ženama da doprinje napretku. Nakon tih aktivnosti koje pružimo ženama, one uspiju zauzeti svoju autonomiju, preuzeti život u vlastite ruke. Oni mogu učiti svoju djecu, sudjelovati u obrazovanju svoje djece. No, ako i to nije njima dovoljno, onda smo u tom slučaju isto tako uspostavili osnovnu školu za djecu tih žena. Također smo otvorili i odjel pedijatrije kako bi pomogli djeci, a trenutno sada pokušavamo imati i jedan odjel za e, rodilje. Pokušavamo da traumatizirane žene imaju to dostojanstvo i tu snagu da se nastave boriti za mir. Ako je žena previše bezohrabljena, onda je to još više zapravo prilika da joj pomognemo i da uklonimo njene strahove i traume. Želim isto tako još jednom naglasiti hrabrost žena. Oni su mi dali ideju da se bacimo i u, industrijski rad u njihovom kraju. To su e, žene koje su mi dali ideju da unatoč njihovim strahovima i traumama se bacimo na e, proizvodnju, poljoprivrednu proizvodnju i sada danas u Dungu imamo jednu inovaciju, nešto što nije postojalo prije. Žene su počele sa obradom jednog velikog komada zemlje. Te žene koje su žrtve tog sukoba, e, oni su zahvaljujući svojim radom i svojim hrabrošću svaki dan uspjele sniziti cijenu svog svakodnevnog života i taj trošak. Što se tiče budućih perspektiva, želimo isto tako otvoriti jednu školu za e, djevojčice koje su izgubile mnoštvo godina tijekom sukoba, koji su propustili završiti studij. Želimo im pružiti obrazovanje kako bi im dali taj intelektualni alat da razgovaraju s drugima o miru. Nastavit ćemo sa našom obukom alfabetizacije kako bi pomogli tim ženama koje eh, se onda u tom slučaju mogu vratiti u školu i mogu donositi odluke kao i svi drugi. Na kraju želim svima zahvaliti, želim zahvaliti svim europskim donatorima na njihovim donacijama u korist tih žena u našoj zemlji koji još uvijek pate od nasilja, a isto tako i svim ženama na svijetu. Hvala vam još jednom svima. I para terminar turno de este I da završimo s ovim krugom govornika. Dajem riječ Janet Bensov. predsjednici e, Globalnog centra za pravdu. Također je pozvao odbor za ljudska prava. Hvala vam puno što ste došli. Da čujemo i nešto o radu vaše organizacije, izvolite. Thank you very much. It's an honor to address this. Hvala vam. Drago mi je da vam se mogu obratiti. Europska unija je nesumnjivo globalni vođa u e, provođenju međunarodnog prava i poticanju e, ženske jednakosti. Kao što smo danas rekli, preko 250 tisuća e, djevojčica iz Čibuka još uvijek čekaju već su 548 dana u e, ropstvu, zarobio ih je Boko Haram. E, ISIS širi svoj genocidni pakao, porobljava kršćanske žene i djevojčice u Iraku i Siriji. Za cijeli život silovanja, prisilnih brakova, prisilnih e, promjena vjere i prisilnih trudnoća. Što se dogodilo s ovom rezolucijom? Gdje je odgovornost e, za zaštitu? Kako je moguće da se sve ovo opet događa, a trebalo se nikada više ne dogoditi? Vijeće sigurnosti je e, objavilo rezoluciju 1325 i još sedam dodatnih rezolucija upravo uspričavanje rata i silovanja. Osim toga, čitav je niz aktivnosti u, e, dakle, u izgradnji mira i razdoblju nakon e, sukoba. Ostvaren je napredak, ali nismo ostvarili naš ključni cilje. Silovanje djevojčica i žena je i dalje oruđe u jednoj trećini današnjih ratnih sukoba. Je li to krivica rezolucije 1325? Ne. Države i UN e, rade zajedno već 50 godina, no još uvijek nisu spriječili korištenje silovanja u ratu. Krivica leži u nečem drugom i to ću vam objasniti sada. Autoritet e, Vijeća sigurnosti da u usvoji rezoluciju 1325 dobio je, dakle to pod poveljom UN-a, da se stane na kraj e, ozbiljnim kršenjima e, međunarodnog e, humanitarnog prava. Eto, odatle je Vijeće sigurnosti UN-a dobilo mandate da usvoji ovu rezoluciju. Prvi izvještaj generalnog tajnika Vijeća sigurnosti 2002. 2002. bilo je vrlo jasno. 1325, dakle ta rezolucija mora zaustaviti silovanje u ratu, a da bi se to učinilo države moraju um, provoditi konvenciju iz Ženeve i njezine protokole i ne diskriminirati žene. Rezolucija 1325 um, mm, jasno pokazuje koliko međunarodno humanitarno pravo nije E, dovoljno jako. Očito je da ne funkcionira, to jest da se ne primjenjuje na žene i djevojčice u današnjem ratu. Povijesni model našeg ratovanja za kojeg je i osmišljena Ženevska konvencija. Ta je konvencija napisana za muškarce koji se bore protiv drugih muškaraca s konvencionalnim oružjem, sa e, pištoljima, puškama, eksplozivima. To uglavnom su dakle to bili e, muški vojnici a to nije e, ratovanje kojem se obraća rezolucija 1325. Danas ratuju nedržavne skupine poput Isusa. ciljevi nisu ograničeni na vojnike. Upravo s druge strane, djevojčice i žene se siluju, odvode u ropstvo i sakate. 90% današnjih žrtava su civili i to uglavnom žene i djeca. A e, zdravstvena skrb je u civilnim bolnicama. Čak su i rane danas drugačije. Brutalna silovanja e, rezultiraju dramatičnim ozljedama, uključujući e, zaraze hiv smrtonosne trudnoće i moram vam reći da polovica trudnih žena su m, djevojčica mlađa od 18 godina. I te ozljede vrlo često onemogućuju um, spolne i reproduktivne funkcije djevojčica i kasnije žena. Poziv rezolucije 1325 da se prekine sa silovanjima kako bi se poštovala Ženevska konvencija. No, Ženevska konvencija nije ispunila taj zadatak. Um, ona je samo jedan patriarhalni, koncentrira se na jedan patriarhalni pristup. Razmislite o tome. Najbolji način da osnažimo žene jest da poštujemo njihova prava. Razmislite o ovome. E, na korištenje ovog oružja se ne odgovara kao na korištenje drugog oružja. E, ozljede žena i silovanja se ne tretiraju kao ozljede drugim oružjem žene poginule za vrijeme silovanja se ne doživljavaju nisu e, ratne žrtve. Svi zločini ratovanja protiv žena se ignoriraju i ograničavaju pristup ženama pravdi. 1325 traži e, ukidanje nekažnjivosti, no za koje zločine? Mnogi od ovih zločina protiv žena nisu čak ni priznati kao zločini, zato što se e, na njih gleda kroz mušku perspektivu. Izazov za globalno društvo nije kako popraviti 1325 rezoluciju, već kako popraviti Ženevsku konvenciju, kako bi se ona bavila i ženama. I dok se to ne učini, ni jedna rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a neće zaustaviti silovanje i rad. A Ženevska konvencija se može popraviti. Ona je napravljena tako da se može prilagoditi. Europska unija i države mogu učiniti ono što Ženevska konvencija već traži, a to je osigurati da se ne pravi nikakva razlika protiv žena kad je riječ o e, provedbi svakog dijela Ženevske konvencije. Ovdje nije riječ o načelu ravnopravnosti spolova da se uvodi u sva područja e, i politika. Ovdje ovo je dužnost zemalja članica da osiguraju da se ne provodi diskriminacija nad ženama. To je ključna dužnost i to se mora učiniti zato što države to duguju globalnom, globalnoj zajednici. Daću vam da, dva primjera kao sustava a, disk, diskriminacije. Ženevska konvencija je pripremljena u dva dijela. Prvo da se e, ublaži patnje ljudi u ratu, da se zaštite vojnici i civili i drugo da se reguliraju e, načini ratovanja. Dakle, da se određena vrsta oružja više nikada ne koristi. Centralna premisa Ženevske konvencije je iz prvog dijela a to je dakle od 1864 sve žrtve oružanog sukoba, vojnici i civili. Za te žrtve država mora osigurati da osobe koje su ranjene u oružanim sukobima da dobiju svu potrebnu liječničku skrb bez ikakvih razlika. Bilo da je riječ o ženama ili o e, ljudima druge rase, druge, e, etničke pripadnosti, religije i tako dalje. Naravno, nikakvi e, liječnički e, postupci nisu specifično imenovani. I sada, unatoč ovoj apsolut, ovom apsolutnom jamstvu, djevojčice i žene koje zbog silovanja ostanu trudne, e, svug, nigdje ne dobivaju zdravstvenu pomoć. To znači da su prisiljene iznijeti trudnoću i to samo znači još više, a ne manje patnje. Ovdje nije riječ o reproduktivnim e, pravima, niti o pravu na pobačaj. Ovdje je riječ o temeljnom pravu ljudi koji su mučeni da dobe medicinsku skrb koja im je potrebna kako bi mogli nastaviti sa svojim životom. No, postoje dobre vijesti. Prije dva dana globalna studija od 15 godina koju je usvojilo Vijeće sigurnosti i generalni tajnik kaže da negirati pobačaj krši članak 3 e, dodatne protokole e, Ženevske konvencije te ostalo običajno međunarodno pravo. S obzirom na mušku kulturu rata, teško je razmišljati da a, je pobačaj potreba. Čak je ponekad teško e, razmišljati na način da su žene tako ozlijeđene. Do nedavno nikakva provedba rezolucije 1325 nije uzela u obzir da su žene da žene u oruženim sukobima imaju pravo na medicinsku skrb prema pravilima Ženevske konvencije um, koje ne postoje za žene koje nisu u oružanim situacijama. Prava su različita. Tako da ostvaren je ogroman napredak u proteklih nekoliko do godina. Ujedinjena kraljevina, Francuska, Nizozemska e, i nedavno Europska unija E, su priznali da je pobačaj dio potrebne liječničke skrbi i da e, to spada u nadležnost Ženevske konvencije. Europska unija već primjenjuje tu politiku, poslala je svojim e, humanitarnim agencijama obavijest o tome da se to sada traži i da oni su obvezni pružiti i to jest učiniti pombačaj u slučaju da su žene ostale trudne za vrijeme, e, zatrudnjele za vrijeme silovanja. I mm, Ujedinjena kraljevina je čak rekla da onaj tko negira obaviti pobačaj u takvim slučajevima da može biti kažnjen jer krši članak 3. Stoga budući da je Europska unija najveći e, donor na svijetu, zajedno sa svojim zemljama članicama, jednom kad se to počne primjenjivati, to će mm, promijeniti sudbinu žena i djevojčica. No još je jedna ogromna prepreka pred svakom zemljom ako to žele e, uvrstiti u svoju humanitarnu pomoć. A to je da SAD još uvijek promiče zabranu pobačaja, čak i ako to znači spasiti život u svojoj dakle, e, vanjskoj pomoći. Dakle, to znači da sva pomoć koja ide u ratna područja kako bi se pomoglo ratnim e, žrtvama podrazumijeva potpunu zabranu pobačaja. Politika Europske unije Dakle, znači prema tim novim pravilima morat će se odvajati novac Europske unije i novac SAD-a. I ako će Europska unija provoditi tu politiku, onda Europska unija može napokon stati na kraju ovoj strašnoj politici koju je SAD nametnuo e, žrtvama silovanja. UNFPA je mm, dakle multisektorski koordinator uključujući i e, liječničku skrb za žene žrtve nasilja i to u više od 90% e, zemalja. To uključuje Nigeriju, Siriju, Irak, Sudan, e, Demokratsku republiku Kongo. 2014. SAD je dao 4,7% e, ukupnog proračuna UNFPA, a Europska unija i pet zemalja su financirali 40,2%. No UNFPA i dalje stavlja zabranu pobačaja na sve svoje operacije. A gotovo jedna trećina e, djevojčica i žena koje su spašene iz Boko Haramovih kampova bile su trudne i UN je izdao, izdao javnu izjavu rekavši da e, UNFPA ne podupire pobačaj kao liječničku e, mjeru. Now the second area of discrimination I want to address Drugo područje diskriminacije na koje se želimo svrnuti je silovanje kao oruđe rata. Najučinkovitija stvar koju je Ženevska konvencija postigla jest da se zabrani korištenje nezakonitog oružja. To je zbog toga što su države se osjećaju stigmatizirane to je, pokazano, to je pokazano i kroz globalnu osudu korištenja kemijskog oružja u Siriji. Um, progon onih koji koriste nezakonito oružje nije zapravo nikada zaustavilo nekoga da koristi takvo oružje. korištenje bojne klina u Prvom svjetskom ratu je započelo to i nakon toga se zapravo dogovorila zabrana o korištenju kemijskog oružja i zemlje koje su ga koristile u Drugom svjetskom ratu su bile stigmatizirane. Um, silovanje je jednako tako zabranjen način ratovanja Vijeće sigurnosti neprestano ponavlja da se silovanje koristi kao ratna taktika i Vijeće sigurnosti i ICRC e su, rekli, su jasno rekli koji se kriteriji moraju definirati kako bi e, silovanje bilo e, ratno oružje prema propisima Ženevske konvencije. Žene i djeca, žene i djevojčice e, više trpe zbog nasilja nego zbog izloženosti kemijskom oružju, ali se svejedno prema njima postupa na drugačiji način. I ne ispunjava se dakle jednaka zaštita prema ratnim pravilima. To je toliko duboko ukorijenjeno u tkivo rato da se zapravo silovanje čak nikad ne koristi, um, to jest uh, silovanje se niti nikada ne vidi kao uh, oružje rata, a kamoli pak nezakonito oružje. Uzmite kao primjer genocid u Ruandi. Jedna je studija pokazala da 75% tuci žena koje su bile silovane To je preko 250 tisuća, 75%. Bile su ili ubijene za vrijeme silovanja ili kao dio silovanja. No dakle, ta silovanja na bojišnici nisu nikada bili e, kar okarakterizirane kao e, smrti na bojišnici. Ne, opisani su kao neizravne, nenasilne smrti. Tako da te smrti zapravo ne E, ispunjavaju uvjete koje definiraju e, oružani sukob. Dvije su bile faze postupka. Jedna mm, zemlja je zauzela jednu stranu, to je Ujedinjena kraljevina. U proteklim Protekle godinu, na, protekle godine usvojeni su zaključci o tome i William Hague, tadašnji vanjski ministar, vanjskih poslova, je rekao da je silovanje uvijek ozbiljno kršenje prava. Kada se koristi kao e, metoda ratovanja, to je onda još jedna dodatna, dodatno ozbiljno kršenje prava. Zatim, norveški laboristi su u svojoj e, platformi od 2013. do 2017 traže da se silovanje klasificira kao e, nezakonita e, taktika u rimskom statutu, dakle kaznenog e, zakona. Tako da se procesuira kao jedno odvojeno, kao odvojen zločin. Sljedeće Sljedeći koraci za 1325. Dakle, ta se rezolucija sastoji od dva dijela, e, žene u ratu i žene u oružanim sukobima. Imamo nekoliko radni, radnih režima. No, cijela provedba te rezolucije državni akcijski planovi niti ne spominju rezoluciju oprostite, ne spominju međunarodno humanitarno pravo, a rezolucija 1325 nije usvojena na vakumu, već je usvojena na prethodno utemeljenim dužnostima zemalja članica koje su morale odgovoriti na strahote i kazniti počinitelje tih dijela. Dakle, trebalo je mm, još e, intenzivirati dužnosti, takve dužnosti država, a ne potpuno ih e, sakriti. Odbor CEDA je odradio ogroman e, posao kako bi se te stvari riješile u oružanim situacijama i da se jasno napravi razlika između e, prava žena u tim različitim pravnim režimima. To bi i Vijeće sigurnosti u budućnosti trebalo zatražiti od konvencije od rezolucije 1325. Nikada kao do sada nisu države Europska unija i UN pokazivali ovoliko uh, predanosti da, predanosti da se napokon primjenjuju uh, zakoni o ratu. Trenutačno imamo uh, i međunarodne zakone, to je recimo rezolucija 1325, međunarodno humanitarno pravo, obveze da se spriječe i kazne krivci za genocidi, zatim Međunarodni sud pravde ja sam optimistična i vjerujem da će rezolucija 1325 i ostale rezolucije biti snažan alat koji će spasiti e, živote žena te oblikovati budućnost svijeta u miru i u ratu. Europska unija ima moć i utjecaj da učini upravo to. Puno vam hvala. Muchísimas gracias por Hvala vam. Hvala vam gospođo Benshoff. Prenijeli ste nam okrutnu stvarnost. I mi smo u odboru za zaštitu žena već eh, imali priliku razgovarati o svemu ovome. Želim vam zahvaliti i vama i eh, ostalim našim gošćama koje su već intervenirale. Hvala vam što ste nam objasnili što svakodnevno radite u vašim organizacijama, vaš je rad ključan i mi u parlamentu neprestano inzistiramo na ulazi mm, nevladinog društva i nevladinih organizacija. Stoga hvala vam na svemu onome što ste nam e, vi danas predstavili i hvala svima onima koji rade uz vas jer znamo da takvih osoba ima jako puno. A sada otvaramo raspravu. Zastupnice i zastupnici sada ako žele mogu postaviti pitanje ili komentirati. Eto, ako želite sada imate riječ, izvolite. La señora Becerril tiene la palabra gospođa Besarile Pro. Hvala vam. Moj će govor prije svega biti vrlo kratak, a najprije vam želim zahvaliti zahvaliti svim gošćama. Hvala vam što ste došli na, na ovo današnje saslušanje. u sva, sva tri govora koja smo čuli za tri različite perspektive i sa tri drugačija shvaćanja situacije i tri drugačija načina pomaganja u toj situaciji. No sve tri sa zajedničkim ciljem, a to je da žene, da se omogući ženama, žrtvama silovanja da nastave sa svojim vlastitim životima. Ja smatram da traume, kada je netko e, žrtva, ja sam u ovom parlamentu jako puno radila na pružanju e, pružanje podršci žrtvama dakle žrtvama zločina i posebno, posebno u slučaju žena žrtava rodno uvjetovanog nasilja nasilja stoga vam želim reći da smo u parlamentu radili izvještaje na temu žena u ratu, koje su žrtve rata. I danas smo glasali o izvještaju o izazovima i mogućnostima humanitarne pomoći u oružanim područjama i veliki broj amandmana bio posvećen e, upravo ženama i e, nasilju u ratu. Osim toga, danas smo glasali i o mišljenju o godišnjem izvještaju o ljudskim pravima. Ja sam izvjestiteljica za taj izvještaj. I izvještaj govori o terorizmu i oružanim sukobima u, na Bliskom istoku i u Africi gdje su, su sve brojniji slučajevi nasilja, gdje se ropstvo i silovanje koriste kao oruđe rata. Još jedan odjeljak govori o tome da treba razmisliti o sudjelovanju e, žena. Mm, žene su ključne u konsolidaciji mira te u demokratskim e, reformama. Isto tako ističemo važnost žena u promicanju ljudskih prava i demokratskih reformi te korištenja žena na pozitivan način kao, ključa, kao ključnih sastavnica u procesu ostvarenja mira. Jako je važno da žene i da žrtve da se govori o tome da su žrtve i da one sudjeluju u tome. Zašto? Zato što one znaju što se događa, znaju što, što im je potrebno. Ali mislim da imaju uh, dakle jednu prednost. Ne možemo ih samo ostaviti po strane zato što su one žrtve. I kao što je rekla časna Angelika i još jedna e, naša gošća, one se ne srame svoje nesreće i ne smatraju se stigmatiziranima, već e, smatraju, se, smatraju da su učinile nešto važno za svoje društvo, zato što neće ih ljudi gledati kao neko ko je bio silovan ili ko je bio rob. Upravo im zato trebamo ponuditi svu moguću podršku. A vi znajte da u mm, ovom parlamentu da su zastupnici vrlo aktivni na ovom području i da je sada jako bitno da nacionalne vlade učine što mogu i da ih mi također pritisnemo kako bi e, usvojili potrebne nacionalne propise. Mi također puno putujemo, surađujemo sa Europskom službom za vanjsko djelovanje i insistiramo na poštivanju ovih propisa u zemljama gdje se to ne događa. Muchas gracias, señora Becerril. Tiene Hvala vam, sada gospođa Vjor. Ja, tack så mycket till Hvala vam lijepa. Zahvaljujem našim trima govornicima na njihovom dolasku. Kao što je rekla moja kolegica, u odboru za ženska pitanja i u pododboru za ljudska prava. Mi smatramo da su ove teme izuzetno važne. I mislim da je dobro što zajedno govorimo o situaciji žena na područjima oruženih sukoba doista čini mi se da zapravo postoji duga tradicija borbe za ovo, to je protiv ovih fenomena. Gospođa Benshoff smatra da Europska unija može tu odigrati svoju ulogu, ali ja smatram da neki na Europske unije zapravo očekuju vojni odgovor, dakle militaristički stav. Ima mnogo država članica koji su veliki izvoznici oružja. E, tu se dakle radi o novcu. I e, u udruzi e, Kvina Kvina isto tako se govori o tom pitanju o izvozu oružja. To je isto tako nešto što ne smijemo zaboraviti. A u Europskoj uniji se okrećemo i e, vojnim udruživanjima. Želimo stvoriti europsku vojsku, želimo e, potaknuti Europski parlament u svoje rezolucije s kojim se traži da se više novčanih sredstva odvoje za rješavanje oružanih sukoba. Stoga smatram da ako želimo imati uspjeha u toj borbi da bi trebali odustati od tog militarističkog duha koji danas jako vlada u Europskoj uniji. Mislim da su žene vrlo važne za izgradnju mira, za obnovu i možda bi se Europska unija trebala vratiti svojim temeljima, dakle dokumentima jedinih naroda. Čini mi se da bi to bilo podnosnije nego da se oslanjamo samo na vojna uduživanja. A zatim isto tako govorili ste o pravu na pobačaj e, nakon slučaja silovanja. Ovdje u Europskom parlamentu nas ima nekoliko koji se slažu s tim pravom. E, to je međunarodno pravo. E, to su žene koje su sudjelovali u sukobima i imaju pravo na hitnu medicinsku skrb. Europska unija koja sudjeluje u e, značajnom odnosu kao donator se ne smije dati nametnuti pravila od Sjednih američkih država i tako spriječiti žene da imaju pristup pobačaju. Zbog toga se treba promijeniti politika Europske unije. Meni se to čini izuzetno malim korakom, ali vrlo važnim korakom za spašavanje života žena koje su silovane tijekom određenih sukoba. Hvala vam lijepa na onome što sam danas rekla i hvala također na vašem radu i na suradnji s nama. Pues muchas gracias, señora Bjork. Hvala vam, gospođo Bjork. I ovime završavamo prvi krug pitanja. I molim naše gošće da sjednu e, dolje, a onda e, naši gosti drugoga panela neka dođu e, ovdje gore pa ćemo nastaviti sa njihovim izlaganjima. Muy bien, pues como no vamos eh, muy holgados de tiempo, vamos a comenzar. Dobro, nemamo puno vremena, tako da ćemo odmah početi sa mm, drugim panelom. I zahvaliti eh, našim gošćama na prvom panelu. Dakle, na isti način ćemo postupiti sa ovim drugim, u ovom drugom dijelu. Sigurna sam da će biti jednako interesa, interesantan i da će nam pomoći da zatvorimo um, perspektivu različitih stajališta, različitih organizacija koje na ovom području rade. Stoga prelazimo odmah na izlaganja. Prvi je na redu gospodin Stefan Josef Kamileri. On je bojnik iz eh, bojnog osoblja Europske unije stručnjak za ljudska prava i rodna pitanja. Sudjelovao je u brojnim misijama Europske unije u Albaniji, na Kosovu, e, na Euroforu u Libiji te u, te u misiji Atalanta. Imate 10 minuta za vaše izlaganje. Hvala vam što ste došli na, ovaj, e, na ovu raspravu. Izvolite, imate riječ. Dobar dan, dame i gospodo. Prije svega želim vam zahvaliti što ste me pozvali da iznesem e, mišljenje u ime Europskog vojnog osoblja vezano uz planiranje vojnih operacija, što je dio dakle, zajedničke sigurnosti obrambene politike. Već smo čuli jedna važna izlaganja danas vezano uz politike koje se tiču žena, mira i sigurnosti te o praktičnom poslu koji provode ženske organizacije na terenu. Međutim, ja bih sada htio skrenuti vašu pažnju i govoriti o praktičnim izazovima s kojima se mi kao vojni planeri u Europskoj vojnoj službi dakle suočavamo kada integriramo rezoluciju Ujedinjenih naroda 1325 u svoje e, aktivnosti planiranja dakle zajedničke sigurnosne i vanjske politike. Ja sam osoba koja je odgovorna za integraciju ljudskih i spolnih prava u postupak planiranja. Ja radim na strateškoj razini, međutim također doprinosim i na operativnoj razini ukoliko e, savjetnik za rodna pitanja još nije imenovan u jednoj novoj operaciji, a također dajem svoj doprinos prilikom izrade dokumenata za planiranje na operativnoj razini. Ja sam svojevrsna kontaktna točka odgovorna za ljudska prava i za, pra, za pitanja i za prava za ravnopravnost. Ja također želim skrenuti pažnju kolega na ova pitanja. Ja mislim da je u pitanju zajednička odgovornost, dakle nešto što se tiče svih vojnih planera i svi trebaju biti istrenirani na način da uspiju reagirati kada iskazne nešto vezano uz ljudska prava i ravnopravnost. Međutim, želim započeti na način da ćemo reći što smo dosta dosad postignuli. Bavit ću se praktičnim e, dijelom stvari evropske politike o pitanjima ravnopravnosti, dakle i u rezolucije 1325 polako počinju imati učinak i na vojne institucije na veoma praktičnoj razini, na primjer kada je riječ o općim obrazcima koje koristimo e, u svojem planiranju koje možete naći Dakle, u našim postupcima za planiranje hitnih situacija i priručnicima imaju poglavlja vezana uz ravnopravnost i ljudska prava. Također, tijekom planiranja ova pitanja se ne mogu staviti u drugi plan. Moramo iznositi odgovarajuće primjedbe s njima u vezi u raznim fazama planiranja. Još jedna važna još jedna važna stvar je da svo vojno osoblje sudjeluje na, u operacijama na europskoj razini te dobivaju trening dakle u obliku koje se tiče poštivanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Dakle, još su, ovi programi su također skrojeni na način da odgovaraju zemljopisnom području gdje će ovo osoblje potom djelovati. Ovdje pružamo dakle stalni trening, osvježavanje znanja i obavezni smo izdavati tiskane dokumente kojima nalazimo generičke standarde ponašanja. To nisu pravno obvezujući dokumenti, već više moralne smjernice upućene osoblju koje radi na operativnoj i taktičnoj razini. Osim toga, svih naših sedam misija i operacija sada ima E, raspolaže sa savjetnikom vezano s pitanje ravnopravnosti ili sa kontaktnom osobom s tim u vezi. To nisu radna mjesta na puno radno vrijeme i često ovaj savjetnik također radi kao pravni savjetnik. Ovo nije idealna situacija, međutim u svakom slučaju jest korak unaprijed. Nadalje, još jedna važna, važan dio, to su naše misije obuke, dakle tu radimo i putem drugih agencija, da sudjelujemo u obuci lokalnih snaga, također im dajemo znanja vezana uz ravnopravnost i ljudska prava, ovi moduli, radionice su skrojeni tako da se da poduka na licu mjesta. Stari časnici dobivaju, odnosno sudjeluju u većem broju sesija s tim u vezi, dok regruti dobivaju temeljna znanja. Ovo se također odnosi i na suradnju sa lokalnim snagama i ide ruku, pod ruku sa mojnim znanjem koje se prenosi na terenu. Prelazimo na situaciju na terenu, dakle Evropska unija, kako sam malo čas rekao, sudjeluje u sedam vojnih misija i operacija. Imamo tri aktivne misije, ostatak e, to nisu. Dakle, radi se na gradnji kapaciteta, obuci i na reformi sigurnosnog sektora. Sve one osim jedne se provode u ili, na, ili u neposrednoj blizini afričkog kontinenta. Međutim, kada govorimo o ovome moramo znati da u većini slučajeva da su operacije ograničene kada je riječ o upućenom osoblju. Imamo e, operaciju EUSEC u Kongu koja uskoro dolazi do svog kraja. Imamo samo deset ljudi tamo s druge strane. Imamo velike pomorske operacije. Dakle, nedaleko od obala Somalije, i Libije i one imaju oko 900 sudionika. Međutim, u ovim regijama u kojima e, djelujemo postoje seksualno nasilje u različitim oblicima. Kad kad lokalno zakonodavstvo ni ne postoji, nije tamo da bi štitilo žene poput onog u Somaliji, gdje ne postoji zakon koji priječe obiteljsko nasilje. Još jedan primjer je Mali, koji iako ima ministra za ženska pitanja, nema na osnovu čega raditi, nema zakonodavnog okvira recimo za suzbijanje nasilja protiv žena. U drugim slučajevima poput e, Libije postoji neko zakonodavstvo, međutim velik broj slučajeva e, se ne prijavljuje zbog kulture nekažnjenosti koje postoje u vezi s ovim pitanjima. S obzirom na geografsku e, lokaciju naših operacija, sve misije i operacije uključuju neki fokus na ravnopravnosti, na, na pitanja roda. misije obuke su upravo one koje najviše utječu na lokalne zajednice. Tu treniramo tisuće ljudi na nacionalnoj razini i oni također dobivaju znanja iz područja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Dakle, utječemo ne samo putem obuke, već također hrabrimo sudjelovanje žena u vojnim snagama. Primjerice na uvojnim vojnim tečajevima u Somaliji primijetili smo rast broja žena i sada se procjenjuje da 10% od 5500 vojnika da su, da su, da su žene. Međutim, koje su izazovi? Koji su izazovi s kojima se suočavamo? Htio bih spomenuti četiri, ove lista, ali lista nije konačno, ali ovo su četiri glavna pitanja. Dakle, nedostatak spolne ravnoteže u vojnim operacijama i misijama, nedostatak europskih e, operativnih smjernica, nedostatak ljudskih resursa i ekspertize, te nedostatak e, znanja zbog kratkoročnog upućivanja, odnosno trajanja ovih tura. Kada je riječ o spolnoj ravnoteži, možemo istaknuti da ona nedostaje u svim našim vojnim operacijama. To se vidi dakle i na razini naših vojnih snaga. Dakle, i utječe na sastav osoblja koje se upućuje u misije, također to određuje i osoblje koje zemlje članice stavljaju na raspolaganje za naše misije. Kada gledamo naše civilne kolege, tu je sudjelovanje žena oko 20-25%, dok je u vojnim e, operacijama, i neslužbene statistike vele, da žene sudjeluju sa 3 do 7%. Nadalje, do danas nismo imali e, žene koje su bile zapovjednici, dok smo u slučaju civilnih misija imali dvo, dva vojna zapovjednika i, e, i dva zamjenika. Dakle, ova neravnoteža govori i da žene nisu dovoljno eksponirane u našim operacijama i šaljemo možda krivu poruku dakle lokalnim zajednicama na koje pokušavamo utjecati. Tiče operativnih smjernica, Europska unija trenutno ne raspolaže istima za savjetnike i za kontaktne točke, dakle na operativnoj razini. To ne postoji. Nadamo se da ćemo nakon jedne temeljne studije koju provodimo zajedno sa službom za vanjsko djelovanje, da ćemo dakle staviti temelje za izradu ovih smjernica. Kada je riječ o nedostatku ljudskih resursa i ekspertize moram reći da ove dvostruke funkcije u misijama nisu nešto pohvalno, međutim Bavimo se tim pitanjem kao i Europska služba za vanjsko djelovanje i putem studija pokušavamo utvrditi kako brzo poboljšati situaciju. Jedan stalni problem koji je prisutan u svim vojnim operacijama to je dužina rotacije vojnog osoblja. Uglavnom govorimo o 4 do 6 mjeseci. To znači da se kad kada gubi ovo zajedničko znanje, pogotovo kada je riječ o poziciji dakle, ovog gore spomenutog savjetnika za pitanja ravnopravnosti. Htio bih zaključiti na način da vam spomenem neformalni dokument 20 zemalja članica dakle koji se bavi pitanjima ravnopravnosti spola, mira i sigurnosti u zajedničkoj vanjskoj obrambenoj politici, dakle politike do prakse. Tu su se ove zemlje okupile i zajedno su predstavile dokument kojim se želi pomoći dakle, strukturama i Europskoj službi za vanjsko djelovanje da odrede kako, na, kako nastaviti napredak. Dakle, ovdje se govori o boljoj integraciji rodnih pitanja u strateškom planiranju te unutar mandata zajedničke obrambene i sigurnosne politike. Tu se koristimo već prikupljenim podacima te vidimo da je potrebno poboljšati ekspertizu na svim razinama. Ovaj zajednički dokument također veli da bi se trebala provesti studija te na osnovu nje izraditi preporuke. Kao rezultat ovoga naš e, odjel za krizni menadžment zajedno sa službama Evropske službe za vanjsko djelovanje želi izraditi dakle temeljnu studiju kako bi se ocijenilo trenutno stanje vezano za integraciju pitanja ravnopravnosti, dakle počeši od strateškog planiranja do operativne razine. To dakako obuhvaća i civilne misije. Naše vojno osoblje je kao dio dakle zajedničke snage zajedno sa Evropskom službom za vanjsko djelovanje uključujući civilno planiranje i civilne kapacitete aktivno sudjeluje u ovom procesu, On je trenutno u tijeku i trebali bismo dobiti prve zaključke do kraja ove godine. U ovom procesu sudjeluje i Švedska akademija Folke Bernardot koja priprema radionice za naše osoblje i za naše vojne planere. Oni će nam također pomagati i kod drugih pitanja, uključujući pripremu operativnih e, smjernica. Dakle, potaknuti ovim zajedničkim dokumentom 20 zemalja e, članica i obilježavanje 15. obljetnice usvajanja rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, nadamo se da ćemo u ovoj godini postići važne korake unaprijed u, pro, u daljnjoj provedbi rezolucije 1325, ne samo kada je riječ o planiranju, već i u načinu na koji djelujemo na terenu. Za kraj htio bih zahvaliti svima onima koji rade na vezano uz ova pitanja. Dakle, drago mi je što je, o, što je gospođa Mara Marinaki imenovana kao viši savjetnik u Europskoj službi za vanjsko djelovanje i nadamo se da će ona nastaviti da će se ona nastaviti koncentrirati dakle na ova pitanja o kojima sam govorio. Hvala lijepa. Muchísimas gracias, señor Camilleri. Y bueno, prácticamente... Hvala vam, gospodine Kamileri. Vi ste zapravo već i održali prezentaciju naše sljedeće gošće. To je gospođa Mara Marinaki. Ona je stručnjak e, za rodna pitanja u Europskoj službi za vanjsko djelovanje. Hvala vam puno što ste danas ovdje sa nama i izvolite imate riječ. Thank you so much. And, uh... Hvala vam lijepa. Dobar dan, dame i gospodo. Vaša ekscelencijo, predsjedavajuća, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje danas s vama. To je isto tako i vrlo dobar trenutak da se bavimo ovom temom o kojem ćemo govoriti u kontekstu obljetnice rezolucije pet a to obližava jedan vrlo važan trenutak u povijesti e, žene mira i sigurnosti u onom obliku kako ih je međunarodna zajednica priznala na najvišoj razini e, u okviru Vijeća sigurnosti jednog naroda. I zapravo ovaj dan kojeg se odabili ne bi mogao biti bolji zato što sam ja, evo, baš danas ujutro se vratila iz New Yorka sa događaja koji su se odvijalo proteklih dva dana. To je bila izvrsna inicijativa pod španjolskim predsjedništvom Vijeća sigurnosti, e, ovdje sad u listopadu, sa prisustvom e, gospodina Manuela Rahoja, koji je predsjedao posebnoj, posebnoj otvarajuću sjednicu konferencije 15. objetnice rezolucije 1325. A tu smo imali čak 111 zahtjeva za riječ od strane e, visoko predstavnika koji su htjeli govoriti, izraziti svoj angažman vezan uz žene, mir i sigurnosti i ja sam imala čast govoriti u ime Europske unije. Stoga bih u tom svojstvu htjela zahvaliti Stefanu Kamileri, mom dragom kolegi, ali isto tako i svima, svima vama zato što je to za mene doista prva prilika da se predstavim Europskom parlamentu u mom novom svojstvu kao glavni savjetnik za rodna pitanja i za rezoluciju 1325. A već sam imala tu čast i tu zadovoljstvo raditi usko se svima vama kao e, upravni direktor u prošlosti e, za ljudska prava, pitanje roda i međunarodnih organizacija. Iz toga mislim da sada možemo vidjeti povećanje svijesti, općenito rečeno u kontekstu jednih naroda, ali isto tako i veliku brzinu i e, veliku osjetljivost e, vezno za reakciju visoke predstavnice predstavnice komisije gospođe Mogherini sa stvaranjem i imenovanjem e, ovog novog mjesta sa ciljem da se posebno bavimo sa rezolucijom 1325 i sa pitanjem rodne jednakosti. Sa mandatom da pitanje spola žena, mira i sigurnosti stavimo e, vrlo visoko na naš program vanjskih politika i da isto tako usmjerimo tu razne aktivnosti dok doprinosimo i e, pomažemo e, međunarodnoj koordinaciji na pitanjima vezanih uz e, ovu rezoluciju. I stoga vam zahvaljujem na vrijednom inputu i na vrlo jednom vodstvu od strane Europskog parlamenta, budući da je dosta važno da spojimo sve elemente koji će biti velikog značaja u našim politikama i u našem odnosu sa ostatkom svijeta u poruci da je Europska unija kao vodeća, vodeći predstavnik u svim tim temama trebala dobiti na značaju sudjelovao sam na toj otvorenoj raspravi održanoj u New Yorku. Ono što do sad još nismo spomenuli je to da ne samo da je to bio vrlo važan događaj za izražavanje angažmana, već da smo ostvarili i dobar rezultat. Usvajanje nove rezolucije 2242 to je aktualizirana rezolucija, snažnija rezolucija od rezolucije 1325 sa mnoštvo preporuka veznih uz budućnost s kojima idemo mnogo dalje na konkretnim područjima e, na koje se osvrnuo uvaženi prethodni govornik uključujući odgovorno e, odgovornost za polaganje računa, uključujući odgovornost da ispravno djelujemo u slučajevima silovanja i e, seksualnih naselja, da dovedemo počinitelji pred lice pravde neovisno o njihovom porijeklu. I to je doista vrlo hrabar novi korak e, kojeg je poduzela međunarodna zajednica. A imamo i e, serije raznih zadaća koje je povjereno glavnom tajniku jednog naroda da preuzme veću odgovornost, da vrlo konkretno pruži zaštitu. Od njega se očekuje da e, izvrši niz važnih obveza, a osobno je pokazao veliki entuzijazam za to kad je predstavio službeno pokretanje globalne studije, to je bilo jučer i ekipa Radike Komara Švamija je to dovršila, a Europska unija je bila jedan od glavnih partnera, dali smo mnoštvo doprinosa i svi ti doprinosi su uključeni. U tom kontekstu, dakle, u to, s tom rezol, novom rezolucijom 2242 ćemo sada obilježiti idućih 15 godina kako bismo pojačali rodni element eh, konstrukcije za mir i sigurnost UN-a potaknut ćemo međunarodne organizacije da posvete konkretnija sredstva u stvarivanju mira i sigurnosti ženama i da se sa temama uveznih sa ženama mira i sigurnosti bave i e, suočeni sa novim izazovima i da naglase pozitivnu ulogu koju žene mogu odigrati u e, iskorjenjivanju e, nasilnog terorizma i ekstremizma. Mi smo vrlo dobro upoznati sa E, veoma važnom kakvoćom rezolucije pet kada je usvojena 2000. godine Namibija je tada bila e, vodeća u vijeću sigurnosti i to tada u listopadu 2000. kada je usvojena i mnoštvo je napora učinjeno kako bi se konkretno nešto stvarilo vrlo značajni napori putem politika, akcijskih planova, smjernica, konkretnih e, obuka i podizanja razine svijesti. Dakle, mnogo toga smo postigli, ali to nikako nije dovoljno. Prethodni govornik je vrlo elokventno govorio o nedostajućom poveznicama veznih uz ostvarivanje rezultata. Jedan važan dio koji nismo do sad dovoljno naglašavali povezan je sa predstavništvom žena na razini donošenja odluka i njihovim uključivanjem u prevenciji, upravljanju i rješavanju sukoba. A to je zapravo točno onaj dio u kojem je rezolucija 1325 doživjela neuspjeh, pa da to tako osjećamo. E, mi vidimo da imamo moćne međunarodne instrumente, a oni će samo biti uspješni ako ljudi koji ih provode budu uspješni. Stoga zapravo nije rezolucija 1325 doživjela neuspjeh, već je nedostajala politička volja kako bi ta rezolucija postala stvarni alat za uključivanje žena u postupak donošenja odluka uz vrlo rijetke iznimke koje samo potvrđuju to pravilo, primjerice Kolumbija i Filipini, gdje su žene doista uključene. I evo sada doista u Siriji imamo očit primjer potpune isključenosti žena. Održali smo s njima sastanak u New Yorku tijekom ministarskog e, tjedna u rujnu i oni su tada se žalili na činjenicu da ih nitko ne želi niti saslušati, a kamoli uključiti ih kao e, ravnopravne partnere u bilo kakve pregovore, a to je nešto što treba popraviti. I međunarodna zajednica treba tu preuzeti svoj dio odgovornosti i ujedine narodi trebaju djelovati. A Štefan de Masura je već rekao da je spreman obvezati se kako će jednostavno uključiti žene u taj proces. Točka. Do sad još uopće, nisu bili uključeni, tako da će to predstavljati važan početak. Sa perspektive Europske unije mi smo već veoma opredjeljeni tome, ne želim ući u detalje zato što su se kolege već na to osvrnuli. Želim samo reći da u okviru našeg sveobuhvatnog pristupa provedbi rezolucije 80-20 i 13-25, već smo od 2008. godine izradili niz aktivnosti, a mi smo produbljivali i proširivali te aktivnosti tako što smo izvlačili zaključke iz njihove provedbe. Naš pristup je dakako takav da želimo promicati i zaštititi prava žena i želimo vidjeti kako možemo spriječiti da one postanu žrtve nasilja, e, kako možemo e, vršiti prevenciju određenih sukoba i kako možemo e, učiniti izgradnju mira i izgradnju povjerenja učinkovitim. To je nešto na što se mislimo još i konkretnije u idućih nekoliko mjeseci usredotočiti. Prije svega, svakako ćemo promicati sudjelovanje ženja u posjedovanju i izgradnji mira a mi naravno smatramo da je to tema gdje postoji velik prostor za poboljšanje. Dok istovremeno e, imamo vrlo angažirani stav vezan uz misije rješavanje kriza i operacije rješavanje kriza, već sada vršimo obuku e, snaga Ujedinih naroda za održavanje mira po pitanju svega što se tiče roda i e, Ujedini narodi su povjerili Europsku uniju tu zadaću kao e, najbolja organizacija koja je moguća, koja je moguća vršiti tu obuku i tako da trebamo vršiti sa, su obuku ne samo za e, one koji se bore za mir u okviru naroda, već i za sve druge grupe i dobili smo zahtjev od posebnih i drugih država da to činimo i to ćemo nastaviti. Ali isto tako ćemo i dalje promicati nacionalne akcijske planove o ženama miru i sigurnosti. Samo 48 od 193 članica ujednih naroda imaju nacionalne akcijske planove po pitanju žena mira i sigurnosti i vrlo nam je drago da eh, dvadeset 22 od tih nacionalnih planova pripadaju državama članicama Europske unije, ali unatoč tome ta brojka nije dovoljna moramo poboljšati ne samo nas kao Europsku uniju, već trebamo isto tako kontaktirati ostatak svijeta kako bi drugi slijedili naš dobar primjer. I naravno, što se tiče manjkavosti do kojih je došlo tijekom provedbe, imamo četiri komada 13.25. Dakle, e, zaštita, sudjelovanje, izgradnja mira, a prevencija je do sad bila u drugom planu. Na tome trebamo još više poraditi u budućnosti. Zaključila bih s time što bih vam dala kratak pregled. Naime, mi smo već 100 milijuna eura dodijelili za konkretnu financijsku potporu pitanjima rodne ravnopravnosti e, i osnaživanju žene i djevojčica a naravno mi smo ženski parametar uključili i u suradnji za instrument e, za poticanje stabilnosti mira i naravno mi ćemo nastaviti sa suradnjom s jednim narodima, ali posebno ćemo pažnju posvetiti civilnom društvu i prije svega zaštiti žena, botkinja za ljudska prava i posebice u državom pogođenima sukobima. To je područje gdje je do sad bilo velikih manjkavosti. I samo da zaključim, mi smatramo da Europska unija vrlo ozbiljno doživa svoju ulogu, da moramo govoriti u ime milijuna žene i djevojčica koji nemaju vlastiti glas. Hvala lijepa. Muchas gracias, señora eh, su... Hvala vam gospođo Marinaki. U potpunosti se slažem sa vašim mišljenjem. Kada ste govorili o predsjedniku Rahoju i njegovom govoru, to je kad je predsjedao Vijećem sigurnosti UN-a, da, istina da je on tamo predsjedao, ali htjeli bismo iskoristiti ovu priliku i reći vam da odavde ne tražimo samo lijepe geste, već konkretne mjere a konkretne mjere ćemo poduzeti kroz eh, politike i kroz eh, sredstva. Mi smo pet godina radili na eh, vrlo važnoj temi, no na kraju je to trebalo odustati od toga. Stoga smatram da ne treba samo predsjedati sjednicama opće skupštine, već i provoditi konkretne stvari. I na kraju zadnji govor. To ne znači da nam je zadnji govornik najmanje bitan. Gospođa Dagmar Schumacher. Ona je direktorica ureda u Briselu Ujedinjenih naroda za žene. Sa vama vrlo usko surađujemo. Zahvaljujem vam na vašem svakodnevnom radu, na odličnom e, duhu suradnje i vama naravno što ste danas došli na ovaj sastanak. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala vam na pozivu i na ovim e, ljubaznim riječima. Hvala i ostalim otporima koji su sudjelovali u organizaciji ovog, e, ovog sastanka danas. Htjela bih još jednom čestitati gospođi Mari Marinaki na novoj ulazi glavnog savjetnika. Drago nam je da ćemo s vama nastaviti surađivati u vašoj novoj ulozi i veselim se stvarno suradnji. Ja bih počela sa citatom. To je citat naše izvršne direktorice i ona je to rekla ovaj tjedan. I ja mislim da to vrlo dobro govori sve. Najneiskorišteniji alat koji imamo za uspješnu izgradnju žena jest e, uključivanje žena. Mislim da se sa time možemo svi složiti. Samo to treba napokon učiniti. Ja bih e, ovu današnju raspravu stavila u globalni kontekst. Svi ste čuli već što se dogodilo ovaj tjedan. Ali osim toga usvojili smo i novu agendu za 2030, agendu održivog razvoja, kako bismo ostvarili mirno i pravedno društvo bez nasilja i bez sukoba. Dakle, to je jedan od ciljeva. Naravno, e, rodna ravnopravnost će se nastati horizontalno uključiti u sve ostale ciljeve. Imali smo e, i jedan događaj dakle, globalnih čelnika u sklopu donošenja te agende 27. rujna i pozvali smo uh, šefove država i vlada da iznesu svoje obveze o rodnoj ravnopravnosti. Više od 70 uh, čelnika državnika nam se pridružilo, to nam nikad nam se nije toliko državnika pridružilo uh, na temi rodne ravnopravnosti. Iz Europske unije došao je prvi potpredsjednik Europske komisije, gospodin Timmermans, o, njegovom posjetu ste puno čuli, puno se prenosio u medijima. Um, državnici su um, dali jako puno obećanja i, i mnogo njih se odnosilo upravo na mir žene i rodnu ravnopravnost. Um, zatim predstavljen je i izvještaj generalnog tajnika, predstavljen je vijeću sigurnosti mogu vam svima preporučiti da to pročitate i da pročitate i globalnu studiju koju smo nekoliko puta već spomenuli. Naslov je Spriječavanje sukoba, transformacija pravde, osiguranje sigurnosti i pravde, globalna studija o e, provedbi rezolucije 1325. Studija vrlo dobro analizira e, izazove i daje preporuke kako riješiti e, te dakle, jazove. Imali smo vrlo dobru raspravu, mm, hvala i Europskoj uniji na vrlo snažnoj izjavi i mm, dobrim obećanjima. A sada bih još rekla da su Ujedinjeni narodi proveli tri e, revizije o međunarodnoj sigurnosti. Jedna se odnosi na mirovne operacije, drugo na izgradnju mira, te na kraju treća mm, dakle o ženama miru i sigurnosti. I sve se koncentriraju na, dakle zapravo u svim analizama je pitanje rodne ravnopravnosti istaknuto kao ključno pitanje i mm, nastoji se, zapravo poziva se sve državnike da usvoje dakle planove u kojima će to biti dobro pokriveno. Ovo je najbolja publikacija svih dokuća, dokaza i pokazuje se na koji način žene doprinose ostvarenju mira i održavanju mira, zatim pomaže gospodarski oporavak, jača naše mirovne operacije, osnažuje naše, našu pomoć i pomaže u borbi protiv nasilnog terorizma. To je također jedan od važnih elemenata ove studije. Osim toga, odnosi se, govori o tome i da ako žene sudjeluju u vodstvu, to onda unapređuje humanitarnu pomoć, osnažuje e, napore naših e, mirovnih snaga i doprinosi boljim pregovorima, to jest uspješnim pregovorima, mirovnim pregovorima. Ubrzava gospodarski oporavak nakon e, sukoba i sve ovo nije samo retorika, imamo i statističke podatke te e, akademska istraživanja, tako da nam to nitko nije mogao reći da nismo znali. Znamo to i možemo i moramo djelovati. Jedna od tema koje dolazi iz studije i također je spomenuto u izvještaju generalnog tajnika je dakle da jedan od najočitijih deficita u našem trenutačnom e, odgovoru na dakle žene mjeri sigurnost je financijski, financijska podrška E, organizacijama žena. One su uglavnom e, na prvim crtama pružanja pomoći i e, rješavanja sukoba. No, sve te organizacije nemaju dovoljno financijskih sredstava. U tom kontekstu želim najaviti uspostavu globalnog instrumenta, to je jedan novi fond un koji će dati više resursa ženskim organizacijama. Kad je riječ o preporukama iz globalne studije, želim ih spomenuti nekoliko. Potrebna nam je dosljedna implementacija u svim područjima. Dakle, ne možemo imati mirovne pregovore bez žena. E, trebala, pomoć bi trebala biti uvjetovana i trebalo bi se ponuditi poticaje za uključivanje žena i žene nikada ne bi smjele imati samo ulogu promatrača. Financiranje. E, cilj od 15% u svim e, dakle, troškovima za oružane sukobe te uvođenje e, rodne ravnopravnosti u proračune za mirovne e, misije. Uključivanje neformalne radne skupine o ženama, miru i sigurnosti, civilnog društva, ako ćemo osigurati kvalitetne rezultate. Zatim, uključivanje e, i dakle, veći broj žena u mirovnim snagama. Zatim izmijeniti um, izaslanike i sve to evaluirati za buduće promocije. U paketu mjera moramo se konkretno baviti problemom spolnog zlostavljanja i iskorištavanja te e, obustaviti isplate zemljama čiji su e, vojnici optuženi. Isto tako moramo imati timove za brze istrage radi istraživanja tih slučajeva. Vidim da je već pet sati, tako da ću stati. Neću više govoriti o rezoluciji, no mogu svima preporučiti da prođu kroz rezoluciju te da pogledaju konkretne prijedloge iz e, zaključaka. Hvala vam. Naše druge su predsjedateljice su morale napustiti e, sastanak jer moraju na avion. Dopustite mi da sada dam e, riječ našim zastupnicima, vrijeme je i za to. Najprije bih htjela zahvaliti e, našim e, gostima na njihovim doprinosima. A sada ćemo započeti vrlo kratku raspravu. Gospođa Petir ima riječ. Izvolite. Ne? Onda gospođa Višnjevska. Hvala bardzo pani Hvala. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste organizirali ovo saslušanje. Ova tema je izuzetno važna, dakle, silovanje i zlostavljanje žena u oružanim sukobima, nasilje nad ženama. Jako sam pogođena mm, i žalosna zato što u ovoj raspravi Nismo dovoljno govorili o ženama u Siriji koje su prepuštene same sebi, govorimo o susretima, o sastancima, o velikim pitanjima, ali ne govorimo o ključnim stvarima. Vidimo masovna silovanja žena, djevojaka, moramo reagirati. Ujedinjeni narodi, Evropska unija moraju reagirati u ovoj hitnoj situaciji moramo povećati broj misija, zato što se ništa neće promijeniti ukoliko budemo samo govorili, ukoliko ne zauzmemo jasno stajalište, ukoliko stvari ne nazovemo pravim imenom. Ko će to učiniti? E, umjesto nas, hoćemo li održavati još neka saslušanja, hoćemo li išta na taj način promijeniti. Kaže se da žena koja je silovana treba imati pristupa pobačaju. Je bi to trebalo biti, bi to trebalo biti rješenje tog problema? Pa svaki pobačaj je tragedija sama po sebi za sve žene i iza pobačaja se krije smrt jednog nerođenog djeteta i tu je patnja majke. Mislim da bi to, nije, to ne bi moglo biti rješenje za žene, ne smijemo to zaboraviti. Moramo povećati broj mirovnih misija Ujedinjenih naroda. Financiranje treba podržati upravo ove žene koje su se našle u teškoj situacije, traumatičnoj situaciji, ova sredstva se upravo moraju izdvojiti u, tu svrhu. Jedinjeni narodi i Evropska unija moraju podržati demokratske procese u onim zemljama u kojima postoje oružani sukobi. Moramo povećati humanitarnu pomoć i nemojmo ovaj teret e, ostaviti na ovim ženama. Predsjedni, predsjedavajuća je prekinula govornicu jer e, su prevoditelji naznačili da zastupnica prebrzo govori. Hvala vam na ovome što ste mi naznačili, ali zbilja govorimo o stvarima koje su mi na srcu, kaže zastupnica. Vaša ocjena je dakle točna i pokazuje sav razmjer ovih problema. Međutim, ponavljam, povećavajući broj susreta i broj rasprava da se raspravi o ovom problemu, nećemo uopće riješiti problem žena i djevojaka koje su silovane u Siriji. Grožno je da u 21. stoljeću se događaju ove masovna nasilja, o masovno silovanje to je priznato na svjetskoj razini, dakle imamo dramatičnu dijagnozu, znamo da se ovo zlo događa i mislim da bi da bi se trebao povećati broj mirovnih misija u ove zemlje gdje se događa ovo masovno silovanje žena i djevojaka. Mislim da se baš moramo koncentrirati na ove žene koje su ovako, na ovako traumatičan način oštećene, kojima se naštetilo od ključne važnosti humanitarna pomoć. Jedna kolegica je prije govorila, prije mene, ali je već je napustila sastanak i ona je rekla da e, žene trebaju e, moći pristupiti pobačaju. Međutim, pobačaj nije rješenje za ove tragične događaje. I da pobačaje uvijek imamo smrt, dakle smrt nerođenog djeteta. Pobačaj nikad nije dobar za ženu i slažem se sa dijagnozom gospođe koja je govorila i koja je spomenula da žene trebaju biti veleposlanice mira i to je dobro, da, ali to se može ostvariti samo uz pomoć obrazovanja, demokratskih postupaka u zemljama u kojima imamo oružane sukobe. Hvala. Hvala, zastupnica Basera. Gracias, presidenta. Voy a ser muy, muy breve porque sé que vamos muy justos de tiempo. Quiero agradecer. Hvala, hvala. Eh, deklaraciones. La Bit ću vrlo brzo, ne više vremena. Eh, želim zahvaliti svim našim eh, gostima. Mislim da je bila, mislim da je zapravo iznimna čast za sve nas da možemo raditi s ovakvim stručnjacima. Želim istaknuti samo tri stvari. Prvo, i drago mi je da je to gospođa Šumacher spomenula, da kontekst ove revizije i da mm, trenutak kroz koji sad prolazimo uključuje i agendu 2030. Tako da što god mislimo učiniti bilo kakva inicijativa, fokus će uvijek biti agenda za e, održivi razvoj 2030. Prije svega zato što imamo dva jasna cilja, to su dakle 5 i 16. E, I, naša, I ta agenda je zapravo okosnica našeg djelovanja i naravno cilj e, mira i pravde. Ova rezolucija, revizija rezolucije 13.25 i nova 22.42, to treba mm, cijeniti i analizirat ćemo koliko će biti potrebno za ispunjavanje tih ciljeva. Što se tiče seksualnog nasilja, mislim da je to jedan od najkonkretnijih e, područja u kojem moramo zauzeti e, određeni stav i postoje e, stvari koje su jednostavno neprihvatljive. Bilo da su, dakle, spolno nasilje je povezano sa sukobom i povezano je sa ratom. Na, ako nešto promijenimo, ne samo da ćemo smanjiti e, patnju i trajnu štetu nanesenu djevojčicama i ženama, osim dakle da toga još na kraju imamo i posljedice, a to su djeca koja su plod takvog, takvih zločina. I naravno moramo osigurati tim ženama pristup um, zdravstvenoj skrbi. Sve to ćemo sada moći učiniti sa revizijom ove rezolucije. Sve ono što rezolucija nije ispunjavala sada mora mm, molim vas ista primjedba i za vas, e, usporite vaš govor jer ste prevoditeljima prebrzi. Jako je važno uh, izmijeniti rezoluciju, ali rezolucija se možda previše koncentrira. Um, nedovoljno se koncentrira na konkretne mjere. A kad je riječ o tome što možemo učiniti po pitanju propisa međunarodnog humanitarnog prava. Mislim da je to to da moramo osigurati e, e, siguran pobočaj pobočaj nije pravo samo po sebi. Moramo osigurati e, ženama da izađu iz situacije u kojima im je nanesena ogromna patnja. No, humanitarni odgovor Europske unije i činjenica da žene dobe odgovarajuću uslugu, to je komisija potvrdila, to je skrb. Sam Europske unije jest da žena ili djevojčica koja je bila žrtva silovanja i zbog toga je zatrudnjela, da dobije sve potrebne informacije i skrb kako bi ona sama mogla odlučiti i kako bi naravno dobila potrebnu pomoć i kako se njezina patnja ne bi nastavila. To ne treba sve svesti na pobačaj, niti on mora biti obavezan, jednostavno e, djevojčice ili žene koje se nađu u takvoj situaciji moraju e, imati na raspolaganju sve informacije i skrb da same donesu odluku koju žele. I još jedna stvar, važnost primjene Istanbulske konvencije Istanbulska konvencija je još jedna pravno, obvezujuća, pravno obvezujući instrument, vrlo važan za zaštitu žena u oružanim sukobama. Molim vas da zaključite. Tražit ćemo potpisanje i, uh, potpisivanje i ratifikaciju Istanbulske konvencije od strane svih zemalja koje to još nisu učinile, te sama Europska unija. Hvala vam. Thank Hvala vam, ali vrijeme za sastanak e, je gotovo završilo, odnosno vrijeme za ovu raspravu. Ja ću doista dodati samo dvije rečenice. 15 godina je prošlo od rezolucije Ujedinjenih, odnosno Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, dakle rezolucija 1325 kojom je uveden ovaj pravni dokument protiv silovanja žene, mladih e, djevojaka. Sada je ovo gnjušno djelo e, prihvaćeno kao ratni zločin. Sigurno sam da se slažemo da je oružani sukob najveće zlo za svaku obitelj, za ženu, za djecu, za starije ljude, za sve. E, zato je glavna stvar onda uhvatiti počinitelje i e, izvesti ih pred lice pravde i zaustaviti te ratne zločine što je prije moguće. Gospodin Kamiljeri ima iskustvo u operaciji Atalanta, dakle uspjeh te operacije je bio uhvatiti počinitelje odgovorne za piratstvo i za svih pred lice pravde. To je treba biti odbijajući faktor protiv ove pojave kod droga Afrike. Moramo govoriti o iskorjenjivanju nekažnjivosti i na način da počinitelje izvedemo pred lice pravde. Moramo povećati napore, dakle napore u mirovnim misijama, tu se slažem sa kolegicom Višnjevskom. Takako moramo se fokusirati na, pravo, na to da pravo na pobačaj nije rješenje, on može dodati, izazvati dodatnu patnju žrtvama. Međutim, Problem je uspješno dakle uputiti mirovne misije, dakle to su ograničenja koja su prisutna. E, imamo loše primjere za to. Nećemo sada evo spominjati niti Srednjoafričku republiku. Vidjeli smo tamo seksualno zlostavljanje, zlostavljanje u samoj vojnoj misiji. Kad moramo povećati svoje napore i zato pozdravljam vaš rad, gospodine Kamiljeri, kako bismo se osigurali da se ovi napori UN-a provode na odgovarajući način. I s ovim zaključujemo ovo saslušanje. Hvala lijepa.